Ladies and gentlemen, please be seated. Evo ako možemo sjesti. E, akademska četvrt je već gotovo završila pa moramo krenuti. E, pozdravljam vas na početku popodnevne sjednice. Radi se o zajedničkoj sjednici SEDA i AFKO. I imamo zajedničko predsjedanje, odnosno supredsjedanje E, Danuta Hübner, e, predsjednica AFKO je s nama. A tema ove točke dnevnog reda su ustavne, pravne i institucionalne posljedice zajedničke sigurnosne obrambene politike, odnosno mogućnosti koje nudi Lisabonski ugovor. Ovo je e, drugo razmatranje ovog izvješća koje, su pripremili zajedno e, Mihael Galer i Esteban González Pons. Rok e, za podnošenje amandmana nije bio do desetog Ne znam, evo, jesam li pravu ili nisam ali u svakom slučaju bio pa prošao. A sada dajem riječ gospođi Hübner. Zahvaljujem predsjednice. E, pozdravljam vas i u ime odbora AFKO koji je dio ovoga. Rok za ponošnje amandmana je prošao, ali to je vjerojatno bilo jedno od onih izvješća za koje je bilo puno interesa e, u parlamentu među zastupnicima. Imali smo više od 450 amandmana. Također, odrađeno je puno posla sa tajništvom i uz pomoć savjetnika da se krene na izradu kompromisa. I također, nadam se da ćemo ovoga tjedna imati mogućnost e, da kompromis e, podijele svi ovoga tjedna, da se uključe njega, pa evo sada dajem e, riječ prvo Estebanu Gonzalezu Ponsu, pa onda Hello Galeru Esteban. Zahvaljujem predsjednice. Prije svega želim e, zahvaliti izvjestiteljima sjeni i svim zastupnicima koji su podnijeli amandmane. Bez sumnja, amandmane će nam pomoći da poboljšamo, proširimo i obogatimo tekst koji smo Mihael Galerija e, predstavljali. ali svakako da ga želimo poboljšati. Kako prolazi vrijeme, želimo naravno e, izraditi više relevantnosti za Ovako, kao što je rekao predsjednik AFKA, izvješće je dobilo više od 450 amandmana. E, dobili smo početkom tjedna e, i amandmana, ali radimo još na nekim kompromisnim rješenjima. U ovom trenutku imamo 35 kompromisnih amandmana koje obuhvaćaju većinu ključnih elemenata izvješća i podcrtavaju šire neke aspekte izvješća. Tako da ćemo sutra također imati priliku kada budemo ponovno e, čuli, odnosno dobili kompromisne amandmane e, izvjestitelja e, kako bi nam se mogli ponovno do prvog veljače obratiti. Dakle, financiranje za SOPA, to je nešto što je zanimalo mnoge zastupnike, a u okviru zacrčanih principa iz ugovora i sa načelom da će nam trebati za obranu novi resursi iz proračuna, to ono na čemu smo radili, ali svejedno želimo jašati ključnu ulogu koju Europski parlament mora ovdje igrati i širiti svoju kontrolnu ulogu i također želimo poboljšati transparentnost te staviti više naglaska na argumente koji se tiču učinkovitosti i poboljšanja legistike koji su u samom srcu obrambene unije te želimo ići dalje i sa mehanizam e, suradnje u okviru stalne strukture, želimo raditi više sa NATO-om i želimo stratešku udrugu koja će e, neće biti statična, nego će se kretati prema dalje i kolega Harig je već to rekao u posebicu u svom amandmanu, naime postoji nova geopolitička situacija koju danas treba uzeti u obzir. A pred nama je prijetnja Donalda Trumpa koji kaže da će e, oduzeti neke ovlasti Europskoj uniji koje dolaze putem NATO-a, također o trebamo razmišljati kao mehanizmu jer nije u potpunosti operacionalan. I to nije bilo u izvornoj verziji našeg dokumenta, ali ovo je točka koju je niz kolega zatražilo. Širit ćemo objašnjenje E, što se tiče bijele knjige Europske sigurnosti i obrane i kao rezultat zahtjeva mnogih kolega da trećemo jasnu definiciju prijetnji i opasnosti koje Unija s kojim se Unija i druge zemlje članice danas suočavaju kao prvi korak prema onome što trebamo dalje razvijati u budućnosti. Amandmani također obuhvaćaju i druge teme, ne želim sada u njihove detalje, ali želim ocrtati niz aspekata koji su uvedeni putem amandmana i za koje smatramo da zaslužuju daljnju raspravu na ovom odboru. Dakle, stvaranje Europske obavještajne agencije, to je bio predlog koji je došao iz kluba ALDE, to je svakako pozitivna i ambiciozna ideja i smatramo da odgovara stvarnostima u Europi gdje je potrebno više suradnje i razmjene obavještajnih informacija E, u cijelom spektru i također trebamo zatražiti poboljšanu suradnju između obavještajnih službi zemalja članica, a tu je također onda i pitanje stvaranja europske vojske. To je bilo jedan element koji je došao iz mog kluba i niza španjolskih zastupnika iz e, redova socijalista. dakle sam temelj ovog izvješća i to je ono gdje mislimo da bi Europa trebala ići, u tom smjeru bi Europa trebala ići ako bi mogla i moj kolega je također dodao još e, nešto što, e, gdje se kaže da bi ovo izvješće trebalo ocrtati ključna pitanja kojima treba raspravljati u budućnosti i mislim da će nam on više reći poslije u svojoj intervenciji. A tu postoji još niz tema koje bi trebalo obratiti, ali važno je možda prvo čuti nešto sa strane kolega i nadam se da će to značiti i da ćemo moći e, izaći do nekih kompromisnih amandmana kako bismo zaključili. Mihajle, izvolite. Hvala, evo ja sam htio e, spomenuti neke stvari i dopuniti u tom kontekstu, dakle doista je tako da činjenica da smo u ovoj političkom situaciji imamo sve češće promjene koje nas zateknu neočekivano, koje nismo očekivali i sada iz druge strane Atlantika imamo situaciju s novom e, američkom vladom e, koja nam nekako daje do znanja da u svakom slučaju sada prije svega kod financiranja moramo dati svoj doprinos i ojačati svoje napore i prethodna vlada nam je to rekla na malo ljubazniji način, sada je to izrečeno recimo puno direktnije i rabijatnije, ako smijem tako reći, i mislim da možemo, da možemo reagirati na dva načina. Imamo onaj cilj od 2%, ali institucionalno također se može ponešto poboljšati time što ćemo doista nešto bo, uspostaviti bolju suradnju u ovim područjima ali isto tako iskoristiti i mogućnosti postojećih ugovora. I tu smo već iznijeli neke predloge na koje bi se trebali ponovno vratiti u ovim područjima. Ja sam mišljena, dakle, mišljena da, kao što je kolega rekao, da se prije svega trebamo, kao što kaže samo ime, se koncentrirati na ono što taj ugovor može učiniti, što njima možemo postići ako postoje odgovarajuća politička volja. Naime, e, imam e, očigledan e, dojam da u posljednjih par godina politička volja raste i da se ima volje više učiniti zajedno i sve ono što predviđa ugovor kao trajna strukturirana suradnja da bude nešto što ćemo aktivirati i također da iskoristimo prednosti iz toga za zajedničke aktivnosti. E, kolega za Pons uputio na još jednu stvar koju sam juče također iznio na e, sastanku izvjestilja u sjeni. Imamo neke amandmane koji sadržajno prelaze mogućnosti Lisabonskog ugovora i sada ako smo jako formalistični moramo ih odbiti jer zapravo iskaču iz okvira ovog izvješća, ali obzirom da oni pripadaju u rasprave koje su se vodile predlažem da to strukturno možda nekako naguramo u zadnji stavak i da te ključne riječi o kojima se govori o izvješću nekako ipak zacrtaju, ali ne u smislu da sada to e, se to treba provesti u okviru dotičnog ugovora, ali svejedno da ostane kao jedan posjednik za neku buduću raspravu o, koja će u okvir ovog ugovora. Dakle, Mislim da kod amandmana i kod e, kompromisa e, moramo e, nadalje paziti i na to o kojim okolnostima govorimo. Naime, kod financiranja, na primjer, s jedne strane govorimo o fazi pogona u miru, dakle redovnog normalnog stanja, to je s jedne strane, a s druge strane ako se provodi neka misija, operacija, zajedničke sigurnosne politike, onda vreda naravno drugačije propisi i onda tu treba razraditi e, razne pravne temelje na temelju kojih e, možemo voditi onda svoje politike i ako to onda jasno e, učinimo onda možemo tu neke rasprave pozitivno pojasniti. Naime, kad se radi o odlukama kvalificiranom veličinom i odlučivanju, naime, e, nije moguće da se kvalificiranom većinom zemalja članica e, e, nameću financijske posljedice nekoj zemlje članici, jer time utječemo na nacionalnu suverenost nacionalnih parlamenta i proračuna, ali tamo gdje imamo kvalificiranu većinu, to je u okviru proračuna Europske unije. Dakle, što se proračuna Europske unije tiče, tu možemo sve ono što se tiče mirnog pogona, pogona u miru, zaključiti kvalificiranom većinom. To pa nekad bude nekad malo međusobno ispremješano, ali svejedno Mm, treba reći, mi ne vladamo putem kvalificirane većine e, i ne smijemo time upadati u nacionalne proračune, ali kada se radi o proračunu Europske unije, tu nije potrebna jednoglasnost, e, to je u tom e, kontekstu nešto što sam još jednom htio pojasniti. Trajna strukturalna suradnja je isto nešto što se nekad miješa u ovom kontekstu. To naime nije mehanizam koji u zamisiju u trećim državama stvara odgovarajuće pretpostavke. Naime, zemlje članice su te koje ako sudjeluju u pesku moraju e, to osigurati e, kada imamo misiju prema van. To je nešto što se nekad malo miješa. Peska sada ne znači da imamo materijalne sredstva e, da onda priprema Europska unija. Peska naime znači da su sada tu pozvane zemlje članice da daju svoj doprinos. To je u nekim amandmanima e, možda nije bilo toliko jasno shvaćeno ovo jasno. Znači imamo prvog veljače, sljedeći sastanak je u sjeni, a do onda, dakle preko sutra, dobit ćete kompromisne prijedloge i onda možete to sve lijepo pogledati i onda sljedećeg tjedna imamo već sljedeću mogućnost, ali mislim da Ovdje možemo e, u uobičajenoj širini konsenzusa, dakle za one koji žele tu ojačanu politiku, za to ćemo u odboru snaći većinu, odnosno u afetu i u plenarnoj sjednici isto. Mislim da ovo izvješće dolazi u pravom trenutak, u pravom trenutku u okolnosti kad smo doista pozvani pronaći nove odgovore jer stari odgovori jednostavno više nisu dovoljni niti za sigurnosno stanje, a niti za e, situaciju sa saveznicima. Zahvaljujem. E, znači sad imamo ovaj cijeli komplicirani postupak e, davanja riječi izvjestiteljima o sjeni. Za sede EPP, pa prvi izvjestitelj sjeni Ana Gomes za SID. Hvala. E, gospodin Poncu i Mihajlo Galeru na određeni posao. Upravo se veselimo kompromisnim e, amandmanima i onome što je predloženo. Mislim da je to doista vrlo relevantno izvješće u ovom trenutku. E, i da dolazi u trenutku kada se sve pretpostavke koje se tiču sigurnosti e, dovode u pitanje e, izjavama, možda čak ne niti aktivnostima, bar ne sada, predsjednika Trumpa. Tako da je to svakako krucijalno pitanje za e, zemlje članice. Dakle, da se zajednička politika e, za SOP shvati ozbiljno i da se ne zapostavlja kao što je to inače e, stanje i da ne bude predmet e, nekih međusobnih prepiranja umjesto toga. Tako da mislim da je ovo izvješće ovog parlamenta doista važno kako bi se fokusiralo e, mišljenja posebice u vijeću. I slažem se da je važno s naše strane definirati područje primjene ovog izvješća mislim da bi moglo biti kontraproduktivno ako samo ponavljamo ono što smo već e, rekli e, u izvješću Pasku i Brok i ne radi se naravno e, o, o onome što već je u Lisabonskom ugovoru, nego da se ispravno koristi ono što imamo u obliku CSDP-a, to uključuje i PESCO, kao što je rekao kao što su rekli Michael Galler i Esteban Pons. Jedno područje gdje možda imam niz sumnji zapravo je uopće prikredno govoriti o vojsci Europske unije. Naime, ja sam članica ovog odbora 2004. kad je osnovan i svaki puta kada ljudi pokrenu stvar sa EU vojskom. To nije zato da bi se e, obrana EU jačala, ojačala, nego upravo protivno. E, to služi samo ciljevima onih koji ne žele da EU jača svoju ulogu sigurnosti i obrani, a to nisam ja i to nije ono što želi većina mojeg kluba. Stoga imam određene sumnje oko toga hoće li to uopće biti korisno da se ovaj koncept koristi Odnosno, osim ako je to neki dugoročni cilj, ali da se ne radi samo o vojsci Europske unije. Ja ne želim e, u vojscu, ja želim integrirane oružane snage ako su potrebne e, za bilo što, ali ne radi se o vojsci. E, više od toga je u igri. Trebaju nam određeni alati koji su nam trebali za sigurnost i obranu 21. stoljeća uključujući i kiber alate. Dakle, po mom mišljenju relevantnije je puno baviti se pitanjem e, stalnog sjedišta CSDP-a, ZSOP-a, također e, odnosa e, znači odnose s NATO-om. Mislim, ne možemo stalno zivjeti pod njihovim okriljem, kao što je već rečeno, ali kao što je već mnogo od nas dobilo percepciju ovih, tijekom ovih godina trebamo investirati u stratešku autonomiju Europske unije, a to znači da trebamo jačati ulogu Europske obrambene agencije u javnoj nabavi, u osiguranju interoperabilnosti, u istraživanju i razvoju i tako dalje između zemalja članica, ali i tako i e, nadzornoj ulozi ovog parlamenta Demokratska kontrola je nešto što može činiti samo ovaj parlament na ovoj razini, na razini Europske agencije kao što je EDA ili Europske komisije ili koji je e, e, e, ili bilo koji drugi da će služba ili ko već biti uključeno odlučivanje. Dakle, zato govorim da postoji potreba za jačanjem naše demokratske kontrole, a to također svakako jest povezano sa sredstvima i proračunima. Radi se o proračunu Europske unije. Naravno da nam treba e, jači proračun za obranu e, zemalja članica, ali ono što nam je potrebno je da to bude rezultat dodatnih sredstava iz, iz proračuna Europske unije, a mi moramo osigurati ispravnu demokratsku kontrolu o tome kako se koriste ta sredstva. I prvično sam sigurna da ćemo dobiti puno veću vrijednost za novac za svoje građane ako zapravo provodimo svoju ulogu kontrole na bolji način i da ako se provodi ta demokratska kontrola s naše strane, nego u sadašnjoj situaciji gdje zemlje članice bacaju toliko novaca naših poreznih obveznika na toliko nepotrebne opreme sa duplikacijama, udvostručavanjima, sa velikim rupama, a bez e, zajedničkog e, efekta suradnje. Jer ne radi se samo o opremi i sredstvima, nego i o obuci ljudi za, da ih koriste, a to je još nešto što nam posebice treba u Europskoj uniji. I onda u tom kontekstu i redefinicija i proširenje mehanizma a, iz Atene, Atena mehanizma a, kako bi se u okviru csdp p-a se i to, taj aspekt e, svakako još više uključio. I veselim se radu sa izvjestiteljima na kompromisnom tekstu koji će proizvesti. Hvala. Hvala vam, Ana. Evo, gledam gdje je Enrico Guerrero Salom iz Afka, ali nema ga. Mir u ježdovskim riječi. Izvolite u ime odbora Afko. Mm, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. E, Dame i gospodo. Već sam e, izrazio svoje mišljenje u Strasburu. Obrambeni napori Evropske unije trebali bi ići na ruku aktivnostima u državama članicama i ne bi trebali ulaziti u sraz s našim obavezama unutar NATO-a. To je ova osnovna ideja koju bih htio poručiti. To je u interesu Europe, u interesu globalne sigurnosti. Zato valja stvoriti novu, dobru suradnju između NATO-a i vojnih dakle, nastojanja na razini Evropske unije ne bih nikako mogao prihvatiti ovdje nekakvu logiku natjecanja ili preklapanja i zato ću uputiti odgovarajuće amandmane na ovaj tekst. Osim toga moramo biti realistični kada govorimo o proračunskim sredstvima. To bi zapravo trebala biti polazišna točka, zato što tek mali broj evropskih e, zemalja ispunjava dakle obavezu od 2% BDP-a koju zahtjeva NATO. E, zato mislim da bismo svi trebali biti realistični i da bismo upravo odavde trebali započeti sa svojim radom. Dakle, države članice bi trebale povećati svoje rashode vezane uz obranu i to sve dakle, do mogućih e, razina dakle, na kojima bismo mogli ozbiljno govoriti o preuzimanju dodatne odgovornosti. Također, evo sada čekam kompromisne amandmane i spreman sam surađivati dalje. Hvala lijepo. U ime Sede Aldea, gospodin Jozo Radoš. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja bih još jedan put želio zahvaliti kolegama Galero i Gonzales Ponsu na odličnom izvješću i suradnji na e, dosadašnjoj suradnji. Nadam se da će i kompromisni amandmani e, biti poboljšani kao plod te suradnje. Važnost teme kojom se bavimo pokazuje i činjenica, odnosno procjena da zbog izostanka snažnije integracije na području obrane Europska unija, odnosno njene države članice gube ili može se reći nepotrebno troše oko 100 milijardi eura. Dakle, već sama ta činjenica govori o tome da je potrebna snažnija integracija na sigurnosnom i na obrambenom području. Ja bih želio skrenuti pozornost na neke amandmane koje je predložio ALDE, odnosno ja i moje kolege iz ALDE grupe. Kao što znate, mi nismo ispunili naše zadaće u pogledu standardizacije vojne opreme i snaga kao ni u pogledu integracije tržišta vojne opreme i naoružanja. Stoga u jednom od naših amandmana pozivamo Europsku komisiju da predloži konkretne mjere kako bi se u tom smislu postigao napredak i, kako bi države članice ispunili ono što je zapisano kao njihova obveza u dokumentima Europske unije. S druge strane, jedan amandman koji smo predložili tiče se financiranja, a to je dakle uspostave početnog fonda za, za financiranje vojnih i civilnih e, operacija Europske unije i jednako tako revizija Atena mehanizma kako bi financiranje vojnih misija bilo ravnomjernije i pravednije nego što je to danas. Vezano uz aktualne okolnosti, odnosno nejasnoću transatlantskih odnosa s obzirom na promjene koje su se dogodile u Sjedinjenim američkim državama, a inače i bez toga, ali svakako s tim poticajem predlažemo da se precizno razradi e, članak sedam ugovora o Europskoj uniji koji govori o kolektivnoj obrani sa preciznim mjerama i tehnikama kako se taj članak aktivira. I na kraju bilo je ovdje govora o nekim prijedlozima koje se mogu označiti kao radikalni, kao što je osnivanje Europske obavještajne agencije ili Europske vojske, makar zapravo nije do kraja jasno da li zajednička obrana koja se spominje u ugovoru o Europskoj uniji uključuje i te dimenzije zajedničke obrane ili ne, kao što jednako tako Europska obrambena unija koju mi spominjemo u našem izvješću uključuje po logici stvari i tu jednu i drugu dimenziju. Naravno, ja ne želim ovoga časa ulaziti u raspravu o toj temi, ali sigurno da, da mi nismo definirali sadržaj tih termina koje se nalaze ili u ugovorima o Europskoj uniji ili pak u ovom našem izvješću. Ali e, zahvaljujem kolegama Gonzalesu Ponsu i gospodinu Galeru što su spremni da te teme koje se mogu sa nekih pozicija smatrati radikalnim da nađu svoje mjesto u izvješću u završnom dijelu izvješća u kojem će se i ti termini naći kao mogući sadržaj nekih budućih dokumenata koje će Europska unija usvajati. Zahvaljujem je. Thank you very much. I, would check whether there is anybody. Gledam je li tu neki izvjestitelj iz Sjene iz Afko, Gorens e, također nije ovdje, Kostas Krisokonos za GUE, Pascal Duran za Zelene, ili netko ko će govoriti u njegovo ime, Fabio Massimo Castaldo u ime FDD-a, nema ga. Evo izvolite dajem vam riječ. Evo tu je jedan izvjestitelj iz odbora sede, gospođa Sabine Luzing u ime kluba GUE. Ja, vielen ähm, e, Da, hvala. Ja sam već ranije na prethodnim sjednicama e, e, dala gospodinu Galeru neke načelne napomene, pa sad ne bih htjela ulaziti sada u sve pojedinosti. izabrala sam samo neke izabrane teme, ali na sjednici u prosincu sam jasno rekla da je naša temeljna kritika povećana je militarizacija Europske unije jedna stvar, a e, nešto o čemu smo danas također govorili i provedbi stalne strukturirane suradnje. E, tu e, što se tiče onoga što je izraženo u izvješću, tu imamo znatne zabrinutosti, a posebice onoga što se tiče demokratske kontrole i posebice budućih principa odlučivanja kod e, operacija koje provodi Europska unija. Također e, mi želimo također da što se tiče PESCO-a da se ide možda malo dalje od principa konsenzusa. Gospodine Galere, rekli ste da neke stvari nadilaze mogućnosti Lisabonskog ugovora, izlaze iz tog okvira, ali eto, možda da naznačimo neki smjer u kojemu bismo htjeli ići, e, možda čak ako to nije sadržano u ugovorima, ali to mi se čini isto malo čudnovatim, moram reći. Nekako stječem se tako dojam da se nalaze vrlo kreativni načini rješavanja Znači ono što se ne uklapa kao sad ćemo to već nekako uklopiti, pa me zapravo to zabrinjava te takve rješenja, iznalaženje takvih rješenja. Znači vi ste rekli da u e, mirnom, mirovnom stanju vrijedi jedno i u normalnom stanju vrijedi jedno i to ste rekli da vrijedi, a ja mislim da je redovno stanje redovno stanje, normalno stanje ali da je to onako stanje kako bi trebalo biti i u kojem bi sve trebalo funkcionirati. Ali sada kažete da neke stvari trebaju nadjelaziti taj okvir, uh, da, dakle postoji još i neko drugo stanje. Uh, nadam se da je to ono stanje koje neće nikada nastupiti i zasigurno se svi oko toga slažemo. Ali vjerujem da ipak trebamo se držati onih načela koji su zacrtani u ugovorima kao ugovorni principi, ugovorna načela i koji su temelji e, načela, iako naravno mi <laughs> sam svjesna ove povijesne šale da sad ja zapravo tu nastupam kao braniteljica Lisabonskog ugovora. Ha. Ali dakle, e, dalje kod kritičkih stvari uloga je da agencije na ime ove dva postatnog e, izdatka za vojsku, to su već spomenuli zeleni. Treba pitati otkuda će se sada uzimati taj novac, jer ako uzmemo novac, e, taj novac će negdje drugdje faliti. Znači, e, uvijek su moguće, <laughs> mora, će se voditi neke alternativne rasprave negdje drugdje oko toga. Dakle, polazimo da od toga da u e, kompromisima će biti vrlo malo mogućnosti da se ove same temeljne izjave mijenjaju, pa možda će postojati mogućnost e, i potreba da mi izdamo manjinsko izvješće. Evo sam sam htjela reći da još imamo dvoje ili troje govornika, pa bismo možda trebali paziti koliko e, treba e, vremena za govorenje. Zastupnik evo hvala lijepo. Biću kratak, čestitam izvjestiteljima ove važno pitanje kojim ćemo se baviti u bliskoj budućnosti. Dame i gospodo, evo upravo se uređuje novi svjetski poredak u ovom razdoblju. Nažalost, vidimo veliki nered ali on će se polako preuređivati to korak po koraku jedan novi svjetski poredak. I u tom svjetskom poredku morat ćemo braniti i promovirati interese zapadnih zemalja, zato smo ovdje. Tu su uglavnom zemlje koje su članice i NATO-a i Evropske unije i upravo koncepti o kojima govorimo će odigrati važnu ulogu u zaštitu naših interesa u budućnosti. Još jednom slažem se za zaključcima izvjestitelja kada je riječ e, o budućoj suradnji NATO i Europske unije, ali istovremeno mislim da moramo inzistirati na pitanjima vezanim uz obranu kako bismo koristili dakle i NATO-ove NATO-ove kapacitete. Sjetite se, to se koristilo u Makedoniji, pa potom u Bosni i Hercegovini. Moramo se baviti ovim važnim pitanjima. Po meni ne smijemo trošiti novac poreznih obveznika gradeći nove zapovjedne centre, već koristiti one koji već postoje. Tamo rade evropski časnici, uzmite u obzir sporazume između Europske unije i NATO-a i da se to zapovjedništvo uvijek mora naći u jednoj zemlji državi članici Europske unije. I nadalje moramo nastaviti govoriti o dakle zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici, o zajedničkoj obrambenoj politici, ali i to radimo i u ovom tekstu, i nikad ne govorimo o zajedničkoj obrani Evropske unije. Zašto ne? Nešto poput e, NATO-a. Trebali bismo sada o tome raspravljati. Dakle, tu su različite zainteresirane strane Evropske vođe koji to spominju, pa visoka predstavnica, da moramo jednostavno povećati svoje obrambene kapacitete. Koliko želimo biti super sila, kao što je gospođa Mogherini istaknula, onda moramo imati kapacitete. Bez njih vi ne značite ništa. vaši neprijatelji jednostavno to gledaju, uzimaju u obzir. Pa što imate ako nemate ništa, ostatak je samo bla bla bla. Dakle, još jednom moramo graditi zajedničku evropsku obranu budućnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Zastupnik Campbell Baneman, izvolite. Evo, samo kratko. Ovo je doista trenutak istine. Dakle, ovo izvješće i intervencija predsjednika Trumpa. Govorimo li o NATO ili Evropskoj vojsci? Očito Trumpov odnos, dakle, prema NATO-u i ovo plaćanje, dakle, 2% BDP-a, znam da na kraljevina to i čini, to je vrlo važno pitanje jer Amerika plaća 70% troškova, tu je dakako i Kanada i ovo je sada težak izbor međutim moram istaknuti da moramo donijeti odluku. Ili ćemo zaustaviti projekt Evropske vojske, platiti ova dva, ovih posto i nećemo više dakle udvostručivati e, nešto nalik NATO-u da bismo stvorili svojevrsnu super državu. Jednostavno e, nećemo s time prestati, dakle onda ćemo osnovati Europsku vojsku i napustiti NATO i zato što je ono što čini Europu sigurnijom, to je glavno pitanje. Ja mislim da je NATO dokazao svoj uspjeh i trebamo ga prestati podrivati. I drugo, mislim da je ovo dio projekta stvaranja super e, države kao trgovinska zajednica koja ima svoju vojsku. Pa imali, imaju li slične druge organizacije vlastitu vojsku? Pa nemaju. I mislim da je ovo doista pokazuje pravac u kojem Evropska unija ide, dakle pravac nekakve super države i, želi ostati dakle trgovinski e, blok što je u biti početno i, i bila. Mislim da su to temeljna pitanja. Mislim da ne bi trebali ići u pravcu jedinstvene vojske, zajedničkih, e, dakle, špijuna i tako dalje, povećanja sredstava. To su jako važna pitanja moramo vidjeti koje su sve posljedice naših djelovanja. Hvala lijepo. Đorđos Repitideos, izvolite. E, hvala lijepo. Evo bit ću kratak. O ovome smo jako puno puta e, pričali. Sigurnost e, i obrana su od izuzetne važnosti zato što od toga ovisi postojanje država Mm, međutim, situacija sada nije jasna, nemamo jedinstveno stajalište. Što je zapravo ono što želimo? Ovdje govorimo o poboljšanju, dakle, e, mogućnosti obrane Europske unije, dakle, vojna dimenzija, ali nismo rekli koja je svrha toga što želimo poduzeti. Tu je pak e, NATO koji jamči obranu Europe, a s druge strane su tu snage koje u sklopu Evropske vojske dakle, daju svoj doprinos cijeloj priči. No, one su dakle svojevrsna pomoćna snaga, pomažu dakle zemljama koje e, sudjeluju u misijama u inozemstvu. I zašto sada želimo dakle narušiti ovu ravnotežu? Moramo prije svega definirati tko je naš neprijatelj, a potom vidjeti koje su mogućnosti tog neprijatelja. I kada vidimo koje su to njegove mogućnosti, onda bismo trebali razjasniti koji su to naši kapaciteti koji su potrebni. Evo, sada se govori o 2% proračuna. Dakle, o čemu se zapravo sada tu radi? U što se to troši? Da bi se kupovalo oružje? Da bismo mi sami e, razvijali oružje? Kako će se to oružje dijeliti? Koje će biti snage koje će koristiti to oružje? kako će ih koristiti NATO ukoliko oni pripadaju Europskoj uniji. Mislim da to stvara dodatnu zbrku i da može samo doprinijeti daljnjim podjelama. Mislim da prije svega moramo vidjeti što je ono što želimo i onda ćemo moći nešto tražiti od država članica. Ovdje se traže e, ekonomsko žrtvovanje i mislim da osim e, Grčke i Cipra niti jedna niti jednoj drugoj europskoj državi ne prijeti nekakav slom već, ljudi su već na prosječkom štapu, pa pogledajte što se dogodilo u Grčkoj i kako sada tražiti od država da daju ovaj novac da bismo se borili protiv neprijatelja koji postoji samo u našoj mašti. Trebamo imati, biti politički iskreni i reći ovo je naš neprijatelj, ovo su njegove vojne mogućnosti i dakle mi onda trebamo stvoriti nešto što odgovara tome. Koliko ne kažemo nešto slično, da doista nema smisla povećavati rashode, trošiti novac na ovu vojnu dimenziju. Hvala lijepo, evo zadnja naša sudionica u raspravi, ali ispričavam se što sam došla kasno. Evo, podržavam ono što je rekao kolega iz Ujedinjene kraljevine, vi ste to doista dobro rekli, to su doista najvažnija pitanja ja sam bila uključena u kampanju u britanskom referendumu, ja sam euroskeptika, ali molim vas da mi oprostite. Istaknula bih dvije stvari na osnovu onoga što sam do sad čula. Dakle, tu je odnos između proračuna i resursa. Ono što je rečeno tijekom kampanje kod nas je upravo bio nedostatak doprinosa u smislu uplate dakle u NATO. Tako koliko niste u stanju platiti niti članstvo u NATO-u, gdje ćete naći novac e, za ove vlastite vojne snage? Evo, još se traži dodatni novac, pa to zanima otkud će te dodatni novac e, doći. Potom je to ovaj aspekt Brexita. Sviđalo se to ili ne, Britanija izlazi, a mi smo drugi ili treći najveći platiša, dakle kada je riječ o ovim pitanjima i netko treba uzeti u obzir da su svim ovim planovima, idejama, konceptima, načinu na koji će se stvari raditi u budućnosti, otkud ćete naći novac za ovo što tražite. Hvala lijepo što ste me saslušali. Hvala, Elmar Brok je ovdje, izvolite. Doista mi direva govoriti o e, Europi koja e, se sada, mislim e, i u kontekstu Velike Britanije koja se sada brine o, brini, o tome kako će Europa. Naime, oni zapravo ne žele biti naši dio i iz vlastite odabira 2019. neće više biti dio. To nije moja odabir kako ja bi bio protiv toga, ali sad se oni brinu kako ćemo mi izaći na kraj. To je sada odgovor na prethodnu napomenu tko je zapravo neprijatelj. U ugovoru iz e, Bona stoji da e, postoji solidarnost zemalja članica, čak e, i u Lisabonskom dakle, ugovoru stoji da postoji solidarnost zemalja članica u pitanju obrane i također zemlje članice Europske E, unije ne mogu si priuštiti da neke zemlje imaju puno manju sigurnost od drugih. Znači, Europska unija se može e, razvijati samo ako na svuda postoji solidarnost i da svuda postoji odgovarajuća zaštita. Mislim da je to i ključno pitanje za e, razumijevanje i samorazumijevanje koje treba jasno prenijeti našim građanima mislim tko je neprijatelj na istoku, mislim da nije potrebno pojašnjavati jer e, tu postoje povrede međunarodnog prava protiv, jedne zemlje članice koja nije u EU, ali svejedno trebamo imati na umu još jednu stvar, to je financiranje i upravo zato cijenim ovo izvješće koje su iznijeli kolege. Naime, mi izdajemo, da, trošimo puno novaca, a to je rekao i gospodin Galer, naravno, dakle, ako zemlje članice Europske unije e, e pedeset troše 250 milijardi i 200 milijardi e, za obranu, to je dvostruko više od Rusije. A mi imamo 1,5 milijuna vojnika e, to je više nego e, zajedno sve zbrojeno više nego Amerika. Ali obzirom da nemamo suradnje i suradnje pri nabavi i tako dalje, e, zapravo se radi o velikom bacanju novaca poreznih obveznika. I zapravo dobivamo samo fragmente i dijeliće e, onoga što bismo trebali dobiti za novac koji izdajemo. Kad bismo išli više na pooling i sharing, E, sa puno više, sa pu, istom količinom novaca osigurali bi puno više toga u smislu sigurnosti naših građana i tako dalje. To mi se čini važnim. Recimo ako imamo situaciju da Njemačko-Poljska e, suradnja u, u Münsteru, na primjer, e, i u drugim zemljama Europe, u Eurokoru, a nemamo zajednički e, sjedište e, kojemu e, bi mogli odlučivati o zajedničkim, to je sve rasipanje. Mislim, njemačko-francuska ideja je već postojala inicijativa, ali ta njemačko-francuska brigada nije bila poslana zato što nije postojala odgovarajuća koordinacija. Znači, ako sve to operativno spojimo, mogli bismo to učiniti puno operativnim. Ne znam šta je sad tu krivo i šta bi više e, koštalo. Za isti novac puno više sigurnosti, gospođe Ženci, to moram reći da je to i jačanje u okviru NATO-a. Jer, e, mislim, e, mislim, pretpostavljamo da E, NATO mislim e, treba zadržati, ali čuli smo već da je neko rekao da je NATO zastario, ali dobro. Onda u svakom slučaju mi moramo ići e, ipak na ovu suradnju. To nije oslabljivanje NATO, nego jačanje NATO. Znači mi imamo 80% troškove operativne, operativnog hladnog rada mislim u NATO. -u. što zapravo nema gotovo nikakve praktične vrijednosti. Kada bismo to mogli e, pametnije urediti, to ne bi značilo da će se u prvom redu izdavati više novaca, i naravno neće to ići do nekog e, dramatičnog porasta nacionalnih proračuna, niti do onih 2%, mm, ako sam to ispravno procijenio. Dakle, mislim da doista treba ići na stvaranje ovih sinergijskih učinaka kako bismo mi europljani imali jednu šansu za budućnost. Zato molim da se na ovom pitanju ide dalje u afetu i ovako kao što ja to sada procjenjujem. Ovdje e, e, nema stvarnog protivljenja onima što, o čemu govori izvješće iz Afeta ili izvješće Brok, e, nego mislim da bismo iz ovih svih različitih izvora koherentno trebali ići naprijed e, i da to parlament želi da bi se time procesi unutar Europske unije mogli unaprijediti, a i temeljem onoga što je zaključilo Europsko vijeće u prosincu. Tu su razni e, zaključci koji su dobri za budućnost, ali treba ih provesti u dijelo i sada parlament treba isto tako osigurati da to ne budu samo lijepe riječi koje se u raznim komunikacijama e, iznose, nego da se radi o nečemu što se može pretočiti u stvarno djelovanje. Hvala. Hvala. Uh, Hvala vam. Evo, vidim da smo ovdje čuli različita stajališta na ovu temu. Okay, Ana Gomez, please. I'm Evo, kolegica Gomez. Uh, odgovorila bih kolegici James koja je rekla više stvari koje su dotaknule onoga što sam i ja rekla, da sam loše govorila o NATO-u, ja to nisam napravila, nego ko loše govori o nato pa predsjednik eh, Trump, koji je to podržao ideju Brexita. I u njega brine novac, dakle koji, koji evropske države nisu uplatile za obranu. Ali on želi naštetiti naše konsolidacije u području obrane, a oni koji su još više u tome doprinijeli upravo Britanija. Mislim i ni agencije koje imamo ne mogu odigravati svoje uloge, a ako su toliko zabrinuti za novac, onda pogledajte što se događa sa vašom podmornicom koja se tamo muva oko američke obale. Mislim, trošite novac na podmornice koje nisu u stanju ispaljivati projektile u zadanom pravcu. Ana, molim vas, e, nećemo sada razgovarati o ovim e, pitanjima, već kada zato dođe dogledno vrijeme. Mi ćemo saslušati prvo što kaže predsjednik Trump, saslušati što misle stručnjaci. A evo, kolega Afzal Khan je stigao, a evo čestitam vam na vašem izboru za potpredsjednika kaže predsjednica. Ispričavam se, evo tu je kolega Baneman. E, izvolite, molim vas, evo smirite, smanjite tu, nemojte biti previše dugi. Da, postavljamo svi put. Pitanje je zašto e, Njemačka nema 2% BDP-a koje troši na obranu 1,6? Evo, postavljam si pitanje. Kolege, ako se slažete, predlažem da zaključimo sada ovu raspravu i da se e, usredotočimo prije svega na vrline i jake strane izvješća. Zbog toga bih željela dati riječ e, izvjestiteljima. Prvo gospodin Galer. Hvala, biti ću kratak. Da, Njemačka prošle i ove godine je e, proračun za obranu uvelike povećala. To je prva stvara. A vlada Davida Camerona je rekla u zadnjoj kampanji da će smanjiti doprinos. David Cameron i njegova platforma je e, pobjedila time što su govorili da će smanjiti proračun za obranu. Ono što je važno je da imamo taj efekt, učinak sinergija, da koristimo novac na najbolji mogući način. Možemo reći da u EU imamo 38 različitih transportnih e, tenkova. To je nešto što je smiješno i to bismo trebali mijenjati. To nas samo košta puno novaca. Ok, hvala. U redu. A sada gospodin e, Galer, a nakon toga e, gospodin e, Esteban Gonzales. Da, ja bih želio ponoviti svima onima koji nisu mogli detaljno e, proučiti izvješće da nemamo nigdje direktno upućivanje na europsku vojsku. Imamo određene amandmane koji idu u tom pravcu i postavljamo si pitanje da li u, na kraju određenog poglavlja ne bismo trebali spomenuti diskusije koje se vode u tom smislu mi u svakom slučaju nismo željeli ignorirati i zanemarivati određene diskusije. Da, polski kolega je rekao i želim ga e, ovdje umiriti, nema nikakve konkurentnosti što se tiče NATO-a, nego prije svega želimo zajedno surađivati, ono što je izuzetno važna bolja koordinacija to je također poziv e, GUE klubu kad vi imate na primjer iz vašeg e, motrišta neke kritike vezane uz ovih dva posta ako mislite da ne bi trebali povećati e, troškove, onda bi trebali također dati i prijedloge o tome na koji način bolje trošiti novac, kako sa istom svotom novaca biti učinkovitiji. Evo, učinkovitije troško, trošenje je nešto što je izuzetno važno. Ono što je za mene zanimljivo je sljedeće. Mi govorimo sada o budućnosti, ali već čujemo neke glasove iz e, Velike Britanije koji nam govore bez obzira što e, mi smo sada, čak i ako izađemo iz Europske unije, šta god odlučite, odlučite tako da mi ako želimo e, možemo sudjelovati. Isto tako, neki iz Velike Britanije govore o tome da je možda e, bolje imati e, partnera izvana koji dobro surađuje nego člana koji onda uvijek nešto prigovara i koji nije spreman za suradnju. Svima zahvaljujem e, na doprinostima i to će se također odražavati u kompromisima a mi bismo naravno kroz to željeli dobiti na kraju završno izvješće koje je prihvatljivo u najvećoj mogućoj mjeri. Gospodine Esteban González Pons, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Želio bih e, zahvaliti svima koji su uzeli riječ u ovoj raspravi, izuzetno zanimljivoj. Vrlo često parlament govori o temama koje se prenose u medijima i o kojima se ne raspravlja u javnosti, ali danas e, govorimo o aktualnim temama o kojima građani govore i raspravljaju kad parlament e, uzima u obzir mogućnost europske vojske, govori o aktualnim temama. Ta tema je uvijek bila teoretska, no danas je ta rasprava praktične naravi, budući da su se okolnosti promijenile. Nismo nikad mogli zamisliti da će Europska unija izaći iz Europske unije. Mi ne znamo kakve su posljedice tog izlaska. Isto tako nismo mogli zamisliti da e, SAD e, smanji sudjelovanje u NATO ili čak izađe iz NATO-a, ali to je vjerojatno to što će oni napraviti. Nismo mogli zamisliti da SAD se mogu družiti s Rusijom, no danas postoji ozbiljna mogućnost da SAD postane jedan od najvažnijih saveznika E, Rusije, bez Velike Britanije u Europskoj uniji e, sa SAD-om koji smanjuje svoj doprinos NATO i koji surađuje sa Putinom, situacija europske obrane je postala zbilja vrlo aktualna tema. Parlament se ne može sad time baviti s teoretskog stanovišta jer to postaje pravi problem u praksi. Ovdje ne govorimo o NATO-u i ne postavljamo si tu sad pitanje da li smo za ili ne e, NATO. Ne, nego ovdje se postavlja zapravo pitanje na koji način mi možemo sudjelovati u NATO-u. To pitanje si moramo postaviti kako možemo biti učinkovitiji hoćemo li e, jedinstveno 27 e, ili podijeljeno biti učinkovitiji u okviru NATO-a. Terorizam nam je pokazao da smo mi ove godine e, podijeljeni, da nismo dobro e, informirani, da se ne znamo organizirati i da nismo koordinirani. Ako ne znamo na najbolji način odgovoriti na terorističke napade, onda ćemo još manje biti sposobni e, reagirati i odgovoriti na neki veliki napad. To je pitanje proračuna na području obrane. Možemo imati dva stajališta, znači trošiti ili ne trošiti na obranu. Ne, ne možemo imati e, e, opciju gdje ćemo trošiti novce, ali neučinkovit način. Ali to je ono što mi radimo. 27 e, proračuna za obranu, to je neprihvatljivo, budući da to povećava troškove i oprane, obran, opreme i održavanja i kupovanje opreme. imali bismo više e, sredstava na raspolaganju kad bismo riješili taj problem razjedinjenosti i to bismo mogli utrošiti na druge stavke. Zajednički bismo mogli trošiti manje ako trošimo 27 puta, ne samo jednom, naravno da trošimo više, ovo je realna rasprava, a ne teoretska, zahvaljujem vam na sudjelovanju, Mihajl i Galer i ja ćemo napraviti sve kako, e, e, kako ćemo e, stvoriti izvješće koje je prihvatljivo. Želim vas podsjetiti da usvajanje Izvještaja će biti 9. E, veljače u Afetu, a tijekom plenarne sjednice u e, Ožujku u e, Strasburu ćemo imati također glasanje o izvještaju. Evo, a nakon kratkih